to je tu četvrtak, a sljedeća točka dnevnog reda e, izvješće e, Lidije Geringta o e, europskom postupku za sporove male vrijednosti i platnom e, nalogu. Dakle, izvjestiteljica ima riječ. Izvolite. Zahvaljujem. Pet minuta. Zajedno sa povećanjem prekogranične trgovine u Europskoj uniji sve je više nužno imati učinkovite mehanizme za potraživanja male vrijednosti za tvrtke i pojedince. Na taj način jačati će se gospodarska aktivnost. Predloženi amandmani za europski postupak za sporove male vrijednosti žele povećati prag sa 2000 na 5000 eura i uglavnom je usmjeren na pojednostavljenje rješavanje prekograničkih sporova i u, e, u e, trgovinskim i e, građanskim pitanjima skratiti i smanjiti troškove za 40% a povećanjem praga vrijednosti sporova proširit će se potencijalno broj osoba i tvrtki koje će moći koristiti novi pojednostavljeni način naplate dugova. Kao ključni pregovarač u ime odbora Juri, e, drago mi je da nakon godinu i dala e, pol dana rasprave sa vijećem, krajem latvijskog predsjedanja sada možemo ispregovarati, odnosno uspjeli smo ispregovarati e, rješenje koje će, očekujemo će se sada pod luksemburškim predsjedanjem e, glasati u Europskom parlamentu. No vjerujem da e, novi europski postupak za sporove male vrijednosti će biti učinkovit i da će europski građani moći e, brzo naplatiti svoje dugove što će uštediti milijarde eura na razini Europske unije E, zbog toga što mnogi mali dugovi e, nisu naplaćivani zbog visokih pravnih troškova i zato mnoge tvrtke su zapravo varale svoje potrošače. E, u ovom se predlogu predviđa administrativni postupak gdje koji neće zahtijevati pravnika, odnosno odvjetnika ili putovanje u drugu zemlju jer se saslušanje rasprava može organizirati videokonferencijom, telekonferencijom ili na drugi način daljinskim načinom u daljinskoj komunikaciji, a i plaćanje sudskih naknadi bankovnim transferom ili kreditnom karticom. Ne treba više prevoditi niti sve dokumente na strani jezik, dovoljan je original i kratki opis presude odmeta. To će biti jedino što će trebati prevoditi, a troškovi ne smiju prijeći E, troškove u zemlji podrijetla sličnog e, postupka niti biti neproporcionalni. Još jedna ideja bila da se tim postupkom obuhvate neki aspekti radnog zakonodavstva koje u EURI e, mobilnosti zaposlenika bi bili prirodni, ali bio je veliki otpor u vijeću i postignut je kompromis, znači revizijska klauzula koja se odnosi na moguće povećanje praga zahtjeva, vrijednosti zahtjeva i moguće širenje područja primjene e, zahtjeva kako bi se um, odnosili i na plaće. Nadam se da će se ovaj postupak primjenjivati najkasnije 16 mjeseci nakon usvajanja ovog zakonodavnog akta, te da će male tražbine napokon biti profitabilne i da će to dokinuti varanje e, E, kupaca i potrošača od strane tvrtke. Zahvaljujem izvjestiteljima, izvjestiteljima u Sjeni, tajništu odbora Juri, svojim vječnicima i pomoćnicima. Također bih e, željela posebice zahvaliti izvjestitelju Danielu Bodanu, Jacku Zarskom i e, Europske komisije, Ministarstvu pravosuđa iz Latvijskog predsjedništva i također zahvaliti e, Lindi Moldovan i e, gospodinu Vonjecu. E, Zahvaljujem izvjestiteljici ne samo na ovom pristupu usmjerenom na sadržaj, nego što ste se držali do vremena. Sada dajem riječ Europskoj komisiji. gospođa Jurova, izvolite. Svakog dana građani i tvrtke im provode prekogranične transakcije ili ulaze u različite e, pravne odnose i, pritom imaju koristi od zajedničkog tržišta. Međutim, kad kad stvari pođu po krivu, e, to je možda e, zato što neki dokumenti nisu dostavljeni slično ili usluge i u takvim slučajevima ljudi moraju ostvariti svoja prava. Europski postupak za sporove male vrijednosti omogućuje jedan zajednički postupak da se to postigne na jeftiniji i brži način. Postojeći sustav već e, funkcionira pet godina. Mi smo ga ocijenili i identificirali koje su mu mane. Sada je vrijeme da poboljšamo taj sustav. Htjela bih zahvaliti gospođi, e, Edinburgh e, izvjestiteljici kao izvjestiteljima u Sjeni na suradnji na ovom dosjeu. Ne bilo lako iznaći jedan, znan, e, jedan e, dobar kompromis u tako kratkom roku. Cilj komisije je bio da se modernizira postupak e, za sporove male vrijednosti i predložili smo da se on proširi i na tražbine do 10.000 eura. Pritom smo posebno obraćali pozornost na mala i srednja poduzeća, na njihove potrebe i konačni kompromis je bio prag na 5000 eura. Sadašnji prag je 2000 eura, dakle ovdje se ipak radi o znatnom poboljšanju. Znam da bi neki od vas voljeli ako bismo, da smo mogli uključiti ovdje i tražbine poslodavaca i mi smo odlučili se u budućnosti ponovno pozabaviti tim pitanjem nakon što analiziramo njihove praktične potrebe. Ono što je za komisiju bilo najvažnije u ovim pregovorima bilo je poboljšati učinkovit pristup pravosuđu za što više europskih građana. tu su ključni bili e, e, sudski troškovi jer e, građane ne, treba obeshrabriti od pristupanja sudovima prijedlog je da se uvedu proporcionalne, sudske naknade, i to je jedan korak prema naprijed. Pratit ćemo provedbu u praksi u interesu građana. je govoreći, komisija će podržati praktičnu provedbu izmijenjene uredbe putem e, boljeg širenja različitih informacija. Hvala vam na pažnju. Hvala. A sada je vrijeme da čujemo klubove zastupnika. Prije svega za EPP će govoriti zastupnik Buda. Dvije minute, izvolite. predsjedniče, povjerenice, dame i gospodo. Prije svega bih htio zahvaliti izvjestiteljici na sjajnom partnerskom odnosu, kao i povjerenici, ali i svima koji su bili uključeni u, sastavljanje ovog izvještaja. Europsko pravosuđe treba jedno zajedničko pravosudni prostor u Europi i pojednostavljene e, procedure. Od toga će koristi imati europski građani kako bi mogli e, riješiti postupke sa sporove e, male vrijednosti do, do 5000 eura. E, ovo sada više neće vrijediti samo za fizičke osobe, nego i za male i srednje poduzeća. Imamo elektroničke načine komunikacije i plaćanja koji će postati učinkoviti instrumenti, a definicija prekograničnih predmeta će se proširiti i bolje definirati. Sudski troškovi bi trebali biti e, proporcionalni vrijednosti e, predmeta, tako da ne bi obeshrabrivali građane. Ono što će se još više zaštititi jesu e, trgovački ugovori, isto tako će se jamčiti i pravna sigurnost. Jako je važno da ćemo putem ove inicijative stvoriti ravnopravne uvjete za sve i države članice imaju obvezu provesti ovu uredbu, a zatim na razini država članica, nacionalnoj razini, će to se provesti i u stvarnost. Mm, žao mi je što nismo mogli provesti ovo i na e, radno pravo, tako da odnosno na zaposlenike i da oni ne mogu koristiti pojednostavljene instrumente također kako bi mogli dobiti i povratiti svoj novac od poslodavaca koji im odbijaju platiti. To bi moglo smanjiti rad na crno i izbjegavanje poreza. Međutim, ja sam uvjeren da ćemo u, budućoj, u skoroj budućnosti vidjeti da sve evropske institucije na to imaju i rješenje. Hvala. A sada za ECR, gospodin Zambacki, minutu. Hvala predsjedniče. Dragi kolege, htio bih vam ponovno zahvaliti na izvještaju i na ovom kompromisnom rješenju do kojega ste došli. Naš klub je, u, je podržao kompromis komisije 2012. kada je usvojena pojednostavljena procedura i u tom smislu komisija je morala predstaviti vrlo detaljan izvještaj o tome kako ona funkcionira. Svrha ovih izmjena jest da procedura bude privlačnija europskim građanima. I vjerujem da ćemo u zajednički trud uspjeti postići taj zajednički cilj. Povećanje praga sa dvije na pet tisuća eura je također jako dobar. E, to će pomoći građanima i malim i srednjim poduzećima. Hvala. Hvala. Sada za Alde, zastupnik Marinjo Pinto. Dvije minute, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. U ime mojeg kluba Htio bih čestitati izvjestiteljici na dobro obavljenom poslu. Inicijativa da se ažurira ova uredba došla je od mojeg kluba Aldea 2011. I to u obliku kroz, naš, preko naše bivše kolegice Dijane Volis. Uredba Europskog vijeća kojom se uspostavlja sud za e, sporove male vrijednosti u Europi trebala bi ubrzati predmete kod e, sporova malih vrijednosti prekograničnim slučajevima uz e, niške troškove postupka, a ideja da se pomogne e, i potrošačima i malim i srednjim poduzećima da imaju bolji i lakši pristup pravosuđu i sudovima na brži i jednostavniji način. Ovo je cilj kojega ne bi trebalo opteretiti silnom birokracijom iz eh, Brisela eh, jer se vrlo često naši građani gube u svim tim procedurnim labirintima. Ovaj posao pojednostavljenja i približavanja građanima i približavanje građana pravosuđu dijelom je širega konteksta inicijative Aldea za bolje zakonodavstvo. Europski postupak za sporove male vrijednosti imat će uspjeha e, samo ako bude dobro poznat i potrošačima i tvrtkama i sudovima kao i e, službama za mirenje. Podaci komisije pokazuju da 86% građana i gotovo polovica sudova u Europi nikada za to nisu čuli za postupak e, za sporove male vrijednosti. Također moramo obratiti pa, pažnju i na rezanje troškova i paziti da nam odluke dolaze brže, pogotovo što se tiče sudskih odluka. Hvala. Hvala. U, u ime SID e, zastupnik ima minutu i pol. Hvala lijepa e, gospodine predsjedniče povjerenice, kolege i kolegice. Sada e, razgovaramo o amandmanu o europskoj regulativi za sporove male vrijednosti. E, tiče se standardnih postupaka i e, građanskog prava. Mm, treba pomoći potrošačima u prekograničnim zahtjevima i osigurati zaštitu E, malih i srednjih poduzeća. Mm, to su problemi koji postoje već od početka 2009. E, godine kada su e, troškovi sudskih postupaka zastrašivali mala i srednja poduzeća od podnošenja zahtjeva. Granica od 2000 eura je bila mnogo preniska i kompromis e, koji se sada predlaže odgovara praktičnim potrebama stranaka u sporovima i osiguravaju pristup e, sudovima malim i srednjim poduzeđima. E, zahvaljujem izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni. Hvala lijepa o, za FDD. E, Laura Ferrara ima riječ. Jednu minutu, izvolite. Hvala predsjedavajući. Poštovani kolege i kolegice, vrlo često građani, mala i srednja poduzeća ne ostvaruju svoja prava pred sudom zato što je takav postupak na prekograničnoj razini vrlo kompliciran. Postupak za sporove male vrijednosti imao je za cilj upravo to da pojednostavi još više pristup pravdi. To je vrlo ambiciozan cilj koji je nama svima zajednički. Prijedlog komisije bio je dobar. E, odbor Juri uz samo e, izuzeće limita za vrijednost spora bio je dobar i na taj način su uzete u obzir garancije u odnosu na građane, posebice za one građane koji nemaju dovoljno financijskih sredstava ali tekst koji je izašao nakon trijaloga predstavlja korak nazad. Mi se ne slažemo sa 5000 eura kao gornja granica i E, minimalnu razinu prihoda e, ispod koje građanin nije dužan platiti e, cijenu postupka. Prilika je promašena i nismo uspjeli građanima pristup ovakvom postupku olakšati. Hvala. Gospodin Gilles Breton ima također jednu minutu. Hvala lijepo predsjedateljice. Ovaj tekst E, govori o rješavanju prekograničnih sporova koji su manji od 5000 eura u građanskim i trgovačkim pitanjima. Ali e, sjetimo se neuspjeha e, koji je postignut, koji, do kojeg je došlo za sporove manje od 2000 eura. Europska unija ne uspjeva ostvariti pravosuđe na ovaj način zato što je u duhu europskih zemalja pravosuđe nešto što potpada pod nacionalno zakonodavstvo. Sjetimo se sjetimo se i e, povećanja povećanja e, broja sudaca na e, općem sudu Europske unije. Dakle, udvostručenje sudaca zapravo ne odgovara nikakvoj potrebi stvarnoj kao što isto sami suci govore. Sramota je za Europsku uniju koja pokušava na ovaj način na ovaj način rješavati neke probleme i, e, na taj, i kazniti, e, kazniti građane svojom ultraliberalnom politikom. Seinfeld. Gospodin Adam Senfeld ima također dvije minute, izvolite. Hvala lijepa predsjednice. E, čestitam izvjestitelju i svima onima koji su pregovarali e, ovom dokumentu. Rezultat je dobar. Amandmani e, će uzeti u obzir dvije važne činjenice. Postupak će biti općenitiji i bolji. Biti će atraktivniji za mala i srednja poduzeća i evropljane. E, glavno je da se podigne prag na 5000 eura a i sudovi moraju koristiti najnovije tehnologije za komunikaciju. Sve će to učiniti ovaj postupak privlačnim mehanizmom. E, to će biti bolje za stranke u sporu. Ograničit će putne troškove i e, sudjelovanja u, na saslušanjima. Ovaj instrument će biti dostupniji i e, e, više će se koristiti u cijeloj Europskoj uniji. Korisno će se odraziti e, na popunjavanje prazninama u regulativi. U sadašnjem trenutku mnogi poslovni ljudi, mnoga poduzeća i mnogi pojedinci smatraju beskorisnim E, da pokrenu spor zbog visokih troškova i dugotrajnosti e, rješavanja. Mi smo e, sada donijeli jedan zanimljiv instrument. Malo ga ljudi poznaje pa moramo također informirati zainteresirane. Mm, moramo pobiti strah o potencijalnim troškovima Eh, eh, sudskih, postupaka. Moramo poticati ove instrumenti i promicati ga. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Sefio Cantano Koferati. Minutu i pol imate. Grazie. Hvala predsjedavajuća. Poštovana povjerenice, ova uredba predstavlja važan instrument na raspolaganju građanima i malim i srednjim poduzećima došlo je do dogovora među europskim institucijama i te promjene pokazuju bolju efikasnost u području primjene. Na taj način predviđaju se i daljnji koraci naprijed u budućnosti. To je važan rezultat za parlament zato što smo dobili neko poboljšanje u pogledu postupka koje je posve efikasniji i koje je na raspolaganju građanima i MSP-ovima ti postupci bit će e, na raspolaganju u cijeloj Europskoj uniji. E, to je bilo veliko postignuće u prethodnom sazivu parlamenta. E, posebice što se tiče e, dugova dužnika. Ovo je bitno kako bi se građanima dala realna percepcija da su dio zajednice, da su dio zajedničkog projekta i kako bismo poboljšali njihove materialne uvjete života u okolini u kojoj je prekogranično poslovanje sve češće. Sve češći su međutim i sporovi koji imaju jako važne implikacije za one koji e, rade u jednoj državi, žive u drugoj ili posluju međudržavno. Zato trebamo dati dodatne odgovore onima koji se bave ovakvom djelatnošću. Hvala. Für eine Minute das Wort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 danke e, Hvala lijepa. I e, e, sljedeći govornik je gospodin Pavel Soboda. Ima dvije minute. Predsjednice, povjerenice, vrlo mi je drago da smo u trialogu uspjeli pripremiti tekst o kojem ćemo glasati sutra. Zahvaljujem svih kolegama iz odbora Jurija što su postigli ovaj rezultat. U prvom redu izvjestitelju. Postupak za sporove male vrijednosti je u principu malo atraktivan za javnost, ali sada će on postoji privlačnijim i e, nadam se da ćemo se E, da će se stvoriti pozitivna percepcija o dostupnosti tog pravnog lijeka. E, ova zakonodavstvo odražava stvarnost. E, Pospjeći će postupak, koristit će elektronske komunikacije i dati će instrumente koji kako olakšat će pristup e, sudovima u prekograničnim sporovima. Ovo povišenje praga je bilo vrlo e, potrebno. U 10.000 eura e, se ne može smatrati malim sporom u nekim državama članicama, a to treba odraziti se, odraziti se u zakonodavstvu. Ovo zakonodavstvo E, nam daje i mogućnost e, izmjene praga od 5000 eura. E, nadam se da ćemo razgovarati i o takovim amandmanima. Hvala. Hvala lijepa. Biljana Borzan ima riječ jednu minutu. Hvala gospođo predsjednice E, preinake koje donosi ova uredba jako puno znače potrošačima. u situacijama kada potrošač kupi neku robu preko interneta iz druge drave e, e, iz europske unije pa po isporuci shvati da je zakinut ili prevaren

Hvala lijepa. Gospođa Angelika Nibler ima dvije minute. Hvala lijepa. E, gospođo povjerenice, dragi kolege i kolegice, mi svi želimo zajedničko unutarnje tržište i parlament i e, komisija radi na tome već niz godina. Mi želimo iskoristiti puni potencijal digitalizacije i za mala i srednja poduzeća. Stoga e, se proizvodi i se e, usluge moraju moći naručiti u svim dijelovima Europske unije. A kad dođe do spora, mora se moći imati pristup e, sudskom postupku. I upravo zbog toga i zbog toga cilja imamo sada ovaj dokument o kojem ćemo sutra glasati 25 godina nakon stvaranja europskog unutarnjeg e, tržišta e, imali smo instrument koji imamo sada instrument koji omogućava brze i dostupne sudske postupke. E, stoga zahvaljujem izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni. E, sutrašnje glasanje će biti još jedan korak naprijed. E, e, imamo sada i obavijest o tom novom postupku, instrumentu na više jezika, a sve informacije će se pružiti i preko interneta prag od 5000 eura je vrlo koristan. Eh, još jedan veliki problem jeste da postupak eh, se mnogo premalo koristi i stoga moramo na tom poraditi kako bi javnost saznala za sve mogućnosti koje pruža unutarnje tržište i mogućnost eh, pristupa sudovima. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Viktor Negruski, Negresku, ima minutu i pol. Želim čestitati izvjestitelju na ovom izvještaju. Ovaj izvještaj je važan korak napred u, u poboljšanju e, postupka za sporove male vrijednosti Povećanje praga je na 5000 eura e, ide u korist malih i srednjih e, poduzeća koji do sada nisu e, imali lakog pristupa sudu u sličnim slučajevima. Novi plafon će sada dati bolji pristup sudskom postupku, povećati će povjerenje u postupak i e, povećati mogućnosti koje nam daje jedinstveno tržište. E, također je pohvalno što ćemo koristiti modernu tehnologiju za komunikacije. E, nova tehnologija može povećati transparentnost i olakšiti pristup pravnim mehanizmima Imamo još tri važna elementa koje želim naglasiti. E, smanjenje e, e, troškova, sudskih treškova, vodstvo preko interneta i smanjenje naplata, što će olakšati pristup sudskim mehanizmima za sve europske građane. Hvala lijepa. E, gospođa teres Komodini Kakija ima. Ovaj izvještaj je jasan dokaz da je Europska unija važna za naše građane. Ona odgovara potrebama e, malih i srednjih poduzeća. E, mala i srednja poduzeća su se uvek tužila da je sudski postupak mnogo preskup ova regulativa e, sada uklanja prepreke koje su stajale na putu e, prekograničnim zahtjevima. E, troškovi će se smanjiti kao i sudske pristojbe. Ovo će sada smanjiti troškove kao i birokraciju. Postupak će biti brži i lakši Naravno da to ne smije ići na uštrb e, pravednosti. E, korištenje e, tehnologije, komunikacijske tehnologije će također biti vrlo korisno. To će biti naročito važno za one koji kupuju preko interneta, kako pojedinci, tako i poduzeća Osigurat ćemo brzi i pravičan postupak, stoga je važno da države članice optimiziraju svoje resurse kako bi se postupak zaista pojednostavnio i kako ne bismo imali dodatne birokracije. E, oni koji još nisu koristili potencijal e, komercijalne digitalne platforme E, trebaju uzeti u obzir e, tu regulativu kao poticaj e, za sudjelovanje na digitalnom tržištu. Hvala. Hvala lijepa. Sada imamo gospodina Emila Radeva. Ima dvije minute. Hvala lijepa predsjedateljice. Gospođo povjerenice, Drage kolege, Želio bih zahvaliti izvjestiteljici i izvjestiteljima u sjeni. Zahvaljujem vam na radu na ovom izvješću. Vjerujem da je pojednostavljeni postupak za sporove male vrijednosti korak naprijed prema uvođenju zajedničkih pravila u europsko pravosuđe. Gornja granica sada iznosi 5000 eura i to odgovara gospodarskoj realnosti. Vjerujem da će nas to voditi ka boljoj provedbi e, uredbe i sada veliki broj malih i srednjih poduzeća i građana imat će priliku iskoristiti ovo što im se nudi uključujući i tužbe odnosno potraživanja vezana za radni zakon dakle ova uredba pružit će priliku mnogim ljudima da dobiju pravdu gdje god živjeli u Europskoj uniji. Prilike koje nam donosi ova uredba, između ostaloga plaćanje putem interneta i pojednostavljene pisani dio postupka, to su sve prilike koje će biti vrlo privlačne malim i srednjim poduzećima. Na taj će način uštedjeti novac, i e, neće ih sprečavati u ovom postupku različiti e, propisi. Mislim da će ova uredba riješiti e, problem rješavanja malih sporova na bolji način i mislim da će se ovaj postupak itekako koristiti širom Europske unije u svim državama članicama. Hat nun Notis dvije minute. Gospođo predsjedateljice, izvješće o kojem danas razgovaramo je od ključne važnosti zato što donosi postupak za, sporove male vrijednosti u Europi. No čini mi se da s ovime trebamo ići dalje, jer mislim da bismo na taj način mogli poboljšati prekograničnu trgovinu. Želio bih nešto reći o plaćama i o i o mirovinama koje su u trećem memorandumu u Grčkoj donijela, donijela trojka. Rezultat toga je to da su e, države i da države i banke e, imaju upliv u e, bankovne račune grčkih građana. Sustav u Grčkoj, odnosno e, cijeli grčki sustav ponovno dolazi u posjed kreditora, odnosno vjerovnika. Želim još jedan puta reći da ćemo se nastaviti boriti protiv ovih memoranduma u Grčkoj te ćemo se i dalje boriti za otpisivanje dugova te za to da trojka napusti našu zemlju. Hvala lijepo. Gospodin Ivo Šulc. Hvala predsjedavaju. Hvala lijepa. Ova uredba dolazi u pravo vrijeme i omogućuje i pristup e, sudskom postupku. Naši građani e, ne smiju biti e, zakinuti za svoja prava i stoga je to korak u pravom smjeru. E, troškovi moraju ostati proporcionalni. E, troškovi sudskog postupka moraju biti u skladu sa vrijednošću spora Imamo mnogo slučajeva gdje, na primjer, e, poslodavac ne isplaćuje plaće, e, gdje e, ne uplaćuje u socijalno osiguranje i tako dalje. Također imamo mnogo sporova zbog trgovine preko interneta. Hvala lijepa. I sada dajem riječ e, povjerenici Veri Jurovoj. Izvolite. Predsjedateljice, poštovani zastupnici, e, kompromis do kojeg ste došli sa vijećem donijet će nove prednosti građanima i poduzećima. Oni će moći koristiti europski postupak za sporove male vrijednosti češće i uz niže troškove. E, također, duljina postupka bit će smanjena. Želim vam još pote zahvaliti na vašoj suradnji i nakon današnje rasprave ja sam još više uvjerena da ćete glasati za ovaj dogovoreni kompromis. Hvala lijepo. Hvala lijepa povjerenice. A sada e, e, riječ ima izvjestiteljica. Izvolite. E, Hvala lijepo predsjedateljice. Željela bih zahvaliti svima na ovim lijepim riječima vezanim za moj rad i za suradnju sa svojim kolegama. Drago mi je da će naši građani dobiti učinkoviti instrument kad je riječ o sporovima male vrijednosti. Ovo bi trebao biti jeftin i brz postupak. Dosad smo imali neučinkovit postupak za sporove male vrijednosti. Uostalom, građani nisu niti znali da postoji takav postupak, a takav postupak je bio između ostaloga složen i skup. tako da su jednostavno plaćali uzalud silne novce. Ovdje ćemo zapravo ovim, ovim ćemo načinom zaustaviti jednu situaciju koja se vrlo često događala osobito u online trgovini, prekograničnoj trgovini. Ja se Ovaj je, ovaj, ovaj je prijedlog u odboru Jure jednoglasno izglasan i nadam se da će to biti sutra i slučaj na glasovanju. Hvala lijepa gospođo izvjestiteljice.